konferencije predsjednika odbora obavijestila me je da je unutar konferencije predsjednika odbora nisu uloženi prigovori na preporuke odbora Ekon o neprotivljenju provedbenom aktu i delegiranom aktu. Ako u roku 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na preporuke, one se smatraju usvojenima. U protivnom se stavljaju na glasovanje. Preporuke su dostupne na web stranici plenarne sjednice.